još najavu i e, frakcija GUE je e, stigao zahtjev e, za imenovanje u odbore i kada ako do usvajanja zapisnika